absolutely, It, does take uh, Dobro. Možemo krenuti. Dame i gospoda, molim vas zauzmite mjesta. Problemi sa tehnikom, mikrofonima i konzolama je riješen. Pa dakle možemo započeti s našim sastankom i e, službeno. Hvala vam što ste došli i dozvolite nam da vas podsjetim po običaju naš sastanak se prenosi preko weba, a što se tiče prijevoda, prioritet je dan e, jezicima punih članova ovog pododbora našeg. Prema tome sada dozvolite da krenemo sa sasvajanjem dnevnog reda i za našeg protokola prošlog sastanka koji je održan 19. ožujka. Do kraja današnjeg sastanka bih vas molila da ako imate bilo kakvih prigovora ili komentara na ovaj protokola prošlog sastanka, možete ga do kraja današnjeg sastanka iznijeti. Ako nitko ništa ne kaže, smatrat ću da je protokol prošlog sastanka usvojen. A sad što se tiče današnjeg i sutrašnjeg, dakle našeg sesije koja traje danas popodne i sutra do podne i dnevnog reda za taj dvodnevni sastanak, ponovno isto, ako se nitko ne javlja sa nikakvim prigovorom, smatramo da je taj dnevni red usvojen. Dobro. I onda bih odmah htjela prijeći na prvu točku našeg dnevnog reda, a to je budućnost nadzora konvencionalnog oružja u Europi. I imam tu čast i užitak predstaviti vam naše paneliste Prvi je gospodin Robin Mosinkov, voditelj odjela za podršku foruma za sigurnu suradnju OSS-a. A drugi je gospodin William Albuquerque, koji je u NATO voditelj odjela za kontrolu oružja i koordinaciju. Dakle, to su e, vrlo jasne teme naših današnjih razmatranja. I prije nego što pređemo na prezentaciju trenutnog stanja danas sa nadzorom konvencionalnog oružja u Europi i šire, imamo prezentacije koje bi nam naši istaknuti ugledni panelisti htjeli iznijeti. Dakle, prvo bez da oduljimo, dajemo riječ gospodinu Mosinkofu, a poslije će gospodin Alberg imati riječ. Izvolite, hvala. Hvala vam što ste nam ukazali tu čast e, da gostujemo u vašem pododboru i govorimo o budućnosti nadzora oružja. Vrlo je zapravo teško govoriti o toj budućnosti jer postoje različiti scenariji mogući što se sve može dogoditi. Ali da govorimo radi o sadašnjoj situaciji, općenito da malo pogledamo u povijest odakle potiče kako je došlo do nadzora oružja. A na kraju moje kratke prezentacije ću pokušati dati neke male projekcije o tome kako bi moglo biti u budućnosti. Ali da pogledamo kako mi smo uopće krenuli u OSS oss Dakle, kad vidimo OSS se bavi ovim različitim dimenzijama, kako mi to zovemo, dakle sveobuhvatni pristup ima prema nadzoru oružja, pri čemu se uglavnom fokusira na tri dimenzije. Prvo je vojno-politička, zatim ljudska dimenzija. Ono što mi govorimo prvo kao politička i vojna Znamo da je to inače nešto što se s čime se gotovo svi moraju baviti u ozbiljnom svijetu. Dakle, to su policijske stvari, kibernetički kriminali, sigurnost na netu, zatim terorizam i tako dalje. To, međutim, danas bi se prijebenstveno fokusirali na temu nadzora oružja. Ako pogledamo u povijest, a nikad se zapravo ne prestajem razmišljati o tome kako je došlo do toga, onda vidimo da je to Helsinški akt iz 1975. I to je bio onaj konačni akt kojim smo mi dogovor, koji je dogovoren da se krene s nadzorom oružja, ali de facto je to puno prije krenulo, još 1969. kad smo imali odluku da se održi prva europska e, konferencija o tome i šest godina je trebalo da prođe, da se ta dođe do onog što zovemo Helsinška konferencija i Helsinški dekalog, kako ga zovemo. To je zapravo izgrađeno sve skupa na onim prijetnjama dvaju blokova, Varšavskog bloka i Sjevernoatlantskog saveza. Znamo kako su se oni uzajamno doživljavali kao prijetnju. I upravo to je dovelo do tog ehm, da se 1975. krene sa Helsinškim dekalogom. I ono što sam vam prvo pokazala, pokazao, koncentrirao se uglavnom na ovaj element e, vojne kontrole oružja. I to je aspekt sigurnosti načelo da se trebaju voditi, rukovoditi za povjerenjem, izgrađivati to povjerenje. A kako to postići? Na prvi koraci su bili da pokažemo prvo jedno, dođemo do razmjene informacija. Da se prvo jedni drugima pomalo pokažu ono što imaju u svojem arsenalu i što može biti tretirano zapravo kao izraz povjerenja, a s druge strane da vide koje su prijetnje u pitanju i 80-ih, 90-ih se upravo to koristilo, ta metoda i dalje. Evo vidite te tri akronima koje se dalje koristili. To je dakle sporazum o konvencionalnim eh, o naoružanju, zatim u nebo i bečki dokument. Prve dvije stvari su bili pravi ugovori jer su prošli, dakle međunarodni sporazumi koji su prošli proces ratifikacije, a treći bojički dokument je bio politički obvezujući. U ovu temu je isto rekao da govorimo i o tome danas govorimo o CV ugovoru kojeg je suspendirala jedna zemlja potpisnica sudjelujuća i jer OSS sam po sebi nije pravno lice, mi zbog toga imamo zemlje koje sudjeluju. Ali 30 zemalja je CV ugovor ratificirala. Ali ja ovdje um, očito da mijenjam zapravo otvoreno nebo sa konvencionalnim stvarima CV-om. Dakle, 30 zemalja je ratificirala, a jedna je 2007. odlučila to suspendirati. Međutim, ostali primjenjuju i dalje taj sporazum, ali Rusija je naravno to 2007. suspendirala kao što znamo, a zatim 2011. su zemlje koje su vidjele da nema reciprocitetnih više aktivnosti sa Rusijom, ne mijenjaju se e, dakle u reciprocitetnom omjeru informacija, onda su se oni od Rusije povukli. Međutim, ugovor o otvorom nebu još dobro funkcionira, iako naravno stalno se e, vode dogovori i radi na tome da se situacija ažurira i uskladi sa novom, novo nastalim e, promjenama stanja i naravno to, ali to funkcionira i tu je prepomjera za izgradnju povjerenja svih zemalja koje u tom sudjeluje i prema tome ovo otvoreno nebo i pomaže jako da se vidi ako se E, pretpostavlja se nešto na terenu negdje događa, zahvaljujući otvorenom nebu i tom sporazumu možemo nešto i kontrolirati od i vidjeti gdje je istina i što je. A sad bečki dokument. Taj bečki dokument je zapravo nastao razvojno e, preko štokomskog dokumenta i još prethodnih drugih dokumenata. E, cijeli taj priča se zapravo svodi na ne toliko na smanjenje oružja, to s tim se bavio CV, dakle konvencionalno oružje, ali ovdje, dakle, mu se radilo o smanjenju komada broja, dakle, borbenih helikoptera, oklopnih vozila i ostalog. Ovdje se nije toliko radilo o samom naoružanju, nego više o operacijama koje su izazivale zabrinutost. Prema tome, Bečki dokument vam je davao mogućnost da odete u neku drugu zemlju i provedete neku vrstu inspekcije ili procjene, kako mi to zovemo, stanja. I to nije puno, ali e, često mislim da se daju dani da se nešto pregleda i mogućnost takvih misija, međutim to ipak pruža jednu osnovu da možete onda kasnije planirati svoju obranu i izdatke za tu obranu i da možete vidjeti što će se eventualno u budućnosti događati. Dakle, tu su i planovi obrane u koje stječete donekle uvide, ne samo svoje. Bečki dokument, njega nadzire E, vrlo blisko baš odjelu kojem ja radim, to je i mi svakog tjedna govorimo upravo o redovno o našem forumu, o implementaciji bečkog dokumenta. Mi možemo naravno razgovarati o pregovorima i novim e, članicama, ali svih 57 zemalja koje su tu sudjeluju, e, sudjeluju u tome. Imamo jednog predsjedavajućeg našeg foruma koji rotira svake godine i zanimljivo da ćemo imati jednog ruskog predsjednika, ali koji ne, nije to u ime Rusije i sljedeća četiri mjeseca će predsjedati. U našim sigurnosnim dijalozima teme su vrlo široke, od neširenja oružja do različitih UN-ovih rezolucija ili sredstava i oružja za masovno uništenje. Međutim, naravno, ove naše rasprave koje se redovno tjedno održavaju se jasno bave i nadzorom oružja. I pokušavamo izmijeniti, da kažemo, um, dakle, održati nadzor nad onim našim sigurnošću u Europi. Ja sigurno neću sad proći kroz sve u čemu mi govorimo i što se događa, ali vi znate kakve su mjere koje se primjenjuju. To su rasprave za stolom, razmjena, razmjena iskustava i znanja i zatim kontrola implementacije svega da li se dobro provodi i odluka da li treba nešto mijenjati. Fokus koji je bio 90-ih na nadzoru, u nadzoru oružja uglavnom bio na tome da se smanje količine konvencionalnog oružja. I to smo uglavnom i postigli, jer e, mi danas imamo puno manje takve jedne koncentracije oružja nego što je to bilo onda. Dakle, klasični nadzor oružja, što znači smanjiti količinu oružja na jednu razinu koja je dogovorena i koja služi isključivo u obrambene svrhe. To smo, možemo sad tu raspravljati o tome, ali uglavnom prevladava uvjerenje da smo mi to i postigli. Ali to još uvijek ne znači da mi nemamo šta raditi na našem forumu. I pogotovo što se protekle desetljećem kompletna naša pažnja sa konvencionalnog oružja de facto prebacila sa klasičnih aktera kao države na ove nove aktere dakle asimetrične, hibridne prijetnje ovih koji nisu država kao terorističke organizacije ili pojedinci koji predstavljaju veliku prijetnju. Prema Maša, fokus danas se naravno fokusira jasno na smanjenje oružja i streljiva i municije svih vrsta i Evropska unija i posebno puno sredstava smjerava i u svoje neposredno susjedstvo kako bi tamo E, spriječila trgovinu, ilegalnu trgovinu, krijumčarenje upravo takvim oružjem svih vrsta, posebno malim vatrenim oružjem. I u redu, mi se uglavnom time bavimo. Ako vidimo da su još recimo drugi aspekti nadzora oružja još daleko od toga da se o njima može neki sporazum postići. A sad na kraju da kažemo koji su najveći izazovi već smo rekli da e, je Rusija de facto izašla 2007. iz ovog ugovora o konvencionalnim oružjima i zbog toga se nisu mogli više jedni drugima gledati, da kažemo, u, u, dvorište da vide šta čega ko ima. Onda zatim tu nastavljamo naše napore, zatim bečki dokument koji je vrlo bitan oko modernih kapaciteta, osim toga je jako bitan da stvaranje više povjerenja i zatim rasprave o otvorenom nebu, naravno kako ćemo modernizirati senzore koji su vrlo bitni, digitalizira cijelu našu tehnologiju za održavanje otvorenog neba. Jasno, ovo što se dogodilo sa Ukrajini, iznad Ukrajine, je naravno jako izmijenila našu percepciju gdje su sve prijetnje i kako se s njima baviti. Vidite, nije opće jednostavno zapravo doći do jednog suglasnog mišljenja nakon događaja iznad Ukrajine. I zatim imamo Moldavu, Kavkasko područje, Gruziju. Tu ima jako puno neriješenih sukoba koji već godinama traju i tu nije doista lako postići onda neki napredak kad zamislite imate 57 država koje sudjeluju. Naravno zatim odnos SAD-a i Rusije još uvijek ostavlja veliki trag na tome kako mi dalje nastavljamo sa radom na tom razoružanju kontroli oružja, ali mogu reći da imamo na razini ministara vanjskih poslova se održavaju redovni sastanci zadnji put u Hamburgu i barem su se dogovorili da će voditi jedan dijalog, možda ne toliko o nadzoru oružja, ali toliko o arhitekturi, sigurnosnoj arhitekturi Europe, i kako ćemo dalje na poznatim forumima za sigurnosnu suradnju. Prošlog petka je prvi sastanak održan i tu su razmijenjena mišljenja kao neka vrsta inicijalne sastanka, manifestacije. Ne znamo koliko će dugo uopće to trajati, dokle će se razviti, ali barem je neki proces krenuo i to, vidite, tu dolazimo iz vrlo divergentnih E, pogleda na vojnu doktrinu generalno o tome kako treba sigurnost danas izgledati, ravnoteža u današnjem svijetu, pa ćemo vidjeti da li ćemo naći neki put dalje, da li će se doći do možda zaista novog sporazuma o kontroli konvencionalnog naoružanja ili možda nekom drugom obliku i da se dođe opet ponovno na bečkog dokumenta koji je politički dokument kojem se lakše inače pristup i kod kojeg se lakše odmjeri neki napredak. Ovo bi bio tek za početak da vidite s čime se sve OSS bavi, konkretno naš odjel koji se bavi svim mjerama izgradnje sigurnosti u cilju jednog boljeg nadzora konvencionalnog naružanja. Hvala i veselim se diskusiji. Hvala lijepo. Ja predlažem da se pitanja postavljaju nakon drugog eh, govora, nakon drugog izlaganja gospodina Alberka. Hvala lijepo. Hvala lijepo i hvala što ste me pozvali. Ja sam jako uzbuđen što mogu govoriti o ovoj temi. E, radi se o temi koju možda ne poznajete dobro, tako da ću se vratiti malo u prošlost i pokušat ću ne uzeti previše vremena prije nego što dođemo do budućnosti. Ali kontrola e, konvencionalnog e, oružja je nešto što je dio mog posla i Eh, u NATO sam puno naučio o tome radeći u posljednjih nekoliko godina na tome. Kada gledamo prošlost, zaboravljamo da je hladni rat bio jako nestabilan period. Dakle, imali smo puno, puno aktera, bilo je puno sukoba na svijetu koji su bili na rubu toga da dovedu do trećeg svjetskog rata. Drugi svjetski rat je bio svježu u sjećanjima i i nakon niza globalnih kriza, nakon berlinske krize, nakon korejskog rata, nakon sukoba između u Mađarskoj i u Čekoslovačkoj, Bliskog istoka Kuba, sve je izgledalo kao da će se svijet i ljudska vrsta da će nestati. 1967. godine eh, belgijski eh, premijer je odlučio vratiti se na temelje NATO-a. Čemu služi NATO i zbog čega postoji? I on je došao do zaključka da eh, NATO treba štititi svoje članice i to, dovoljno ih braniti da se one osjećaju sigurnima i temeljem tog, temeljem tog osjećaja sigurnosti treba se pokušati sa Sovjetskim savezom riješiti politička, treba se pokušati riješiti politička kriza, a istovremeno se kontrolirati E, oružje i neproliferacija oružja e, iskoristiti da bi se, da bi došlo do mira. Niko ne želi e, utrku u naoružanju, a 60. godina utrka u naoružanju je postala jako opasna i jako skupa. Dakle, Dvije su postojale, dvije su su dvije zadaće. Dakle, s jedne strane e, je dijalog kojim se e, pokušava završiti e, hladni, okončati hladni rat i smanjiti i kontrolirati oružje. Dakle, kao što je Robin rekao, trebalo je prihvatiti sovjetsku ponudu za mirovnim pregovorima i to je rezultiralo sa, bečkim dokumentom i osce om i bilo je važno da niti jedna od strana ne bude previše napredna i da nema previše preveliku silu. Dakle, trebalo je pronaći ravnotežu i trebalo je voditi bilateralne pregovore. A, to je bila velika zapravo briga za saveznike NATO-a. Dakle, oni su morali biti sigurni da SAD neće u nekakvim tajnim pregovorima izdati svoju misiju. I to je posebno bilo naglašeno početkom 70. godina. Članice su željele biti konsultirane i željele su biti uključene u bilateralne sporazume i pregovore. No kako, kako je NATO u to bio uključen? Možda je to iznenađujuće, ali veleposlanici NATO-a su razmišljali i raspravljali o svim e, velikim i bili su uključeni u sve velike nacrte sporazuma na međunarodnoj razini. Bila to konvencija, odnosno ugovor o, o nuklearnom oružju, kemijskom oružju i tako dalje. Sve je prolazilo kroz NATO. I kada je bilo, e, kada je bilo riječ o sporazumu o razoružanju, također je NATO bio uključen u to. NATO je uključ, bio uključen i u bilateralne pregovore između SAD-a i Sovjetskog saveza. Dakle, imamo čitav niz odbora za konvencionalno oružje koje još uvijek djeluje, a između ostaloga ja sam jedan od predsjedatelja jednim od takvih odbora. Zatim tu je skupina za nuklearno planiranje. Ljudi se pitaju kako je ta skupina pridonijela razoružanju, ali u godini nakon njegova osnivanja broj, to jest količina takvog oružja je počela, se, počela smanjivati. Dakle, brojno kada se počelo razgovarati sa članicama, SAD je shvatio da mu ne treba toliko oružja kako, kako, bi, kako bi štitio NATO savez. Dakle, kontrola oružja. Kada su SAD i Sovjeti imali zajednički interes, i e, kada su druge strane imale zajednički interes izbjegavanja slučajnog rata, e tada u tom slučaju kontrola oružja jako dobro funkcionira. Dakle, ako jedne druge gledamo na drugčiji način, onda to ne funkcionira dobro. Dakle, Dakle, takvi sporazumi moraju u svakom slučaju biti obvezujući za obje strane i moramo biti sigurni da druga strana provodi ono što je obećala da će provoditi. I na taj način, ako na taj način možete predvidjeti eventualne znakove nadolazećeg konflikta. A OSC je mjesto gdje možete doći sa informacijama koje upućuju na eventualni nadolazeći konflikt. Međutim, kontrola oružja nije čarolija. Ako jedna strana odluči napasti drugu, onda ne postoji kontrola oružja koja će to spriječiti. Jedino što možete dobiti je upozorenje. I doista morate biti povezani sa svojim obavještajnim službama, morate razumjeti što, se događa pred vama i naravno vojska mora biti uključena i OSC to i čini. Dakle, ENF, ugovor ENF-a u tom smislu je bio jako važan korak. Trenutačni status. Imamo i dobre vijesti i dobre i loše vijesti. Dakle, dobre vijesti su naravno sporazum sa Iranom. Dakle, tu smo postigli provjeru, zatim postigli smo sporazum u borbi protiv nuklearnog terorizma. Tu su sve dobre stvari, no loše stvari su sljedeće jeste činjenica da je čitav sporazum zapravo preko, Atlantski sporazum pod, prijetnjom i u to je uključena i tekako Rusija. Smatramo da Armenija, Azerbejdžan, Gruzija, Ukrajina, Bjelorusija, da su to sve zemlje koje bi trebale biti uključene u ugovor o ograničavanju. I režim NPT je također pod ugrozom a to je ugovor o e, neproliferaciji nuklearnog oružja. Tu se postavlja pitanje u vezi sa onima što se događa u Njujorku trenutačno. Naravno, tu su Sjeverna Koreja, e, Pakistan i tako dalje i sporazumi s njima. Što se može učiniti u tom smislu? Mi i dalje se pokušavamo vraćati na temelje. Mi želimo naše članice i naše saveznike učiniti sigurnijima, a istovremeno pokušavamo osigurati dijalog s Rusijom. Jako je važno reći da je za nas dijalog s Rusijom jako važan. Mi smo nedavno održali sastanak sa njima krajem ožujka. Gospodin Gruško, Orlov, sa njima smo razgovarali, razmijenili mišljenja o njihovoj o njihovom, vojnom, o njihovom naoružanju i razgovarali smo o našem naoružanju i pokušavamo održati dijalog. I sa svih 57 država unutar OSCE održavamo dijalog i sa Rusijom i sa NATO-vim članicama. Strukturirani dijalog to je možda najuzbudljiviji dijalog. Kolega je malo prije o tome govorio. Za mene je to doista prilika za budućnost konvencije o kontroli oružja. Steinmeier, ministar Steinmeier iz Njemačke, E, predložio je u novinama e, da se održi dijalog s Rusijom i da se e, i da se kao rezultat tog dijaloga doista napreduje u kontroli oružja. U 57 država članica u prosincu složilo se da se taj dijalog, da se taj dijalog nastavi temeljem tog razgovora. I kao što je Robin govorio, po prvi puta su se u petak te, te, te, te strane sastale i za prvo je sastanak bio uspješan jer nitko nije izašao vrišteći izvan sobe. Dakle, postavio se jedan strukturiran, dijalog. I mi iz NATO-a smo jako uzbuđeni jer smatramo da postoji doista da postoje doista izgledi za uspjeh kada je riječ o dijalogu s Rusijom. Sada ću vam nešto reći o budućim korecima. 4. i 5. svibnja održat ćemo sastanak o, sa vojnim stručnjacima. Razgovarat ćemo naravno u kontekstu strukturiranog dijaloga i govorit ćemo o vojnoj doktrini. Vidjet ćemo vidjet ćemo kako, se, kako, se zapravo njihovo naoružanje, u kom smjeru se, kreće, kako se to uklapa u njihovu vojnu politiku. A 6. lipnja održat ćemo intenzivan dijalog o korištenju naoružanja. Ali kao što rekoh, za sada stvari dobro stoje. 11. lipnja imamo neformalni ministarski sastanak u OSCE-u i vidjet ćemo Dakle, e, time njemački veleposlanik predsjeda. I nadam se da ćemo nastaviti razgovarati o ključnim temama. Ali ono što nam je potrebno je međunarodni sustav koji se temelje na pravilima. Mi možemo surađivati u uzajamnom, u međusobnom interesu, možemo tražiti i pokušavati dolaziti do sporazuma gdje je potrebno, Možemo to činiti, ali e, najbolji način je da izbjegnemo e, funkcioniranje koje se temelji na akciji i reakciji jest da razgovaramo. Naravno da želimo izbjeći svaki rat i sve članice NATO žele izbjeći rat. Ali ne smijemo zanemariti činjenicu da između nas e, postoji ključno neslaganje u vezi nekih činjenica. Kada nismo sigurni što činimo i za što se zalažemo, onda je e, puno teže Rusima razgovarati i e, surađivati s nama. Oni moraju znati e, što mi činimo u smislu naše obrane i tek tada možemo povesti pravi dijalog. Osobno, meni se čini da je rad sa Europskom unijom i sa kolegama iz Evropske službe za vanjsko djelovanje sa Robinom, dakle iz OSS-a, i sa drugima iz oss eh, rad sa kolegama iz UN-a, eh, sa osobnim partnerima. Dakle, za mene to je iznimno važno. Mi svi eh, radimo na projektima vezanim uz lagano i malo oružje. Radimo na suzbijanju nezakonitog trgovanja, na suzbijanju skladištenja malog oružja. Dakle, nadam se da ćemo izbjeći novi hladni rat. Znamo kako izbjeći takvu situaciju, već smo to učinili. Nadam se da će naše političke vođe biti dovoljno mudri da izbjegnu situaciju kakva je bila u hladnom ratu. Hvala lijepo. Hvala lijepo. A sada, želi li neko postaviti pitanje? Izvolite. Gospodin Galer. Gospođo predsjedateljica, prije svega želim zahvaliti našim e, govornicima. Bili su sjajni i bili su vrlo, veoma koncizni. Nije često slučaj da imamo ovako dobre prezentacije u, u ovim odborima. Imam jedno dosta temeljeno pitanje, bazično pitanje. Kada pogledate u povijest, a znam da je bilo da su bila da je bilo razdoblja u kojima je zapadna solidarnost bila prilično slaba. I bilo je razdoblja kada je Rusija pokušala to iskoristiti. Danas, dakle, u sklopu skupine G7 nije se razgovaralo o ruskom odgovoru na Siriju. Dakle, to pokazuje manjak solidarnosti. I mislim da je to doista teško pitanje i e, jako je teško postići da se europske demokracije složu u svezi toga kako djelovati prema Rusiji. I bilo bi zanimljivo čuti vaše komentare o tome. Hvala. Mr. Stetina. Gospodža Stetina. Gospodin Stetina. Hvala lijepo predsjedatelju. Dame i gospodo. Molim vas, uzmite svoje slušalice. Mi sada govorimo o konvencionalnom oružju. Ali ono što se događa u Ukrajini je rat konvencionalnim oružjem. To treba imati na umu. I oni imaju, to oružje ima ključnu ulogu u tom ratu. I vidim što se događa, osobno sam vidio što se događa na jugu, u Mariupolu, Širokinu. OSS eh, već godinama na prvoj liniji fronte prati situaciju. Oni koji se bore za Ukrajinu šale se na OSS. Kažu da dođu, da OSS dođe na sat vremena i da se tijekom tih sat vremena svi sukobi prekidaju. Ukrajinci se pitaju zašto tako moraju živjeti ondje, zašto OSS ne ostane dolje. Kada bi dulje ostali, možda ti gubici ne bi bili tako tragični. Zato vam postavljam sljedeće pitanje, gospodine Mosinkov. Koja je doista uloga OSS-a u ovom sukobu? Gospodine Alberg, vi ste ovdje govorili o odvraćanju i o ulozi NATO-a u odvraćanju. Što NATO može učiniti u Ukrajini u tom smislu? Hvala lijepo. Thank you. Pan poseł Janusz Zemke, bardzo proszę. Więc jeśli można, to ja... E, Hvala. Mogu li se samo priključiti zahvalama ovim ovoj dvojici gospodina, jer ono što smo čuli je jako zanimljivo. I ovo je e, sjajan e, početak e, za našu raspravu. I htio bih vam u tom smislu postaviti nekoliko pitanja. Mi ovdje govorimo o kontroli konvencionalnog oružja. Moje prvo pitanje je sljedeće. Koje koje, je ograničenje, koje, gdje je granica između konvencionalnog i nenkonvencionalnog oružja? Jer tu su unesene neke promjene. Koja je zapravo granica između jedne i druge vrste oružja? Drugo pitanje. Što se tiče različitih sporazuma o smanjenju broja oružja i o razoružanju, tu su unesene neke konkretne količine. Kada pogledate ta ograničenja unesena u sporazume, onda možete vidjeti da se ti sporazumi zapravo uopće ne poštuju, ne, ne poštuju se. Budući da vi nadzirate tu situaciju, Ono što me zanima jest e, gdje se nalazi i gdje se zapravo odvija najvažnija utrka o naoružanju. I treće pitanje je sljedeće. Ono se odnosi na jedno drugo, drugčije područje. Ja sam iz Poljske i naravno da me zanima ono što se događa u Rusiji novo oružje i tako dalje. Situacija nije u potpunosti jasna. Naprimjer, kada je riječ o raketama koje počinje koristiti Rusija. i čiji je domet drugčiji. Dakle, imamo srednje ročne rakete koje su zabranjene. Ali rade li Rusi na tim vrstama raketa? Koriste li, Rusi tu vrstu raketa? Jer kad je riječ o sigurnosti Poljske i sigurnosti Europe, to mi se čini jako važnim. Hvala lijepo. E, ja sada moram, nažalost, izmiješati e, klubove zastupnika i zato ću dati riječ gospođi Nikaj. Izvolite. Gospođo Nikolaj, hvala lijepo predsjedateljice. Prije svega e, želim e, e, zahvaliti našim predavačima. Imam dva pitanja. Jedno je pitanje vezano za kontrolu oružja. Jer se danas ne bavimo klasičnim pristupom. Što se zapravo događa sa kemijskim oružjem? kemijskim oružjem e, koje se koristilo u različitim područjima sukoba, osobito na području Bliskog istoka. Je li bilo značajnih pomaka u smislu postizanja sporazuma što se tiče ove vrste oružja? A drugo pitanje koje želim postaviti vezano je za, za inicijativu gospodina Steinmajera. To je bila dobra inicijativa za mirovne pregovore i tijekom mirenog razdoblja prošle godine. Ali ova godina više nije mirna. Ovo je politički turbulentna godina i je godina koja je turbulentna u smislu sirijskog sukoba. Nakon američkog sukoba Rusija je dala izjavu koja je povezana sa iranskim sudjelovanjem u sukobu i u regiji. I e, voljela bih čuti e, vašu viziju razvoja sukoba. I treće pitanje vezano je za arhitekturu NATO-a u pogledu europske politike, europske želje za zajedničkom sigurnosnom politikom. Vjerujete li da je za nas moguće djelovati unutar NATO-a, što bi za mene bio dobar pristup ili djelovati u tom smislu izvan NATO-a. Što vi mislite? Hvala lijepo. gospodin Fronzulika. Hvala lijepo. Ono što danas vidimo ukazuje na to da svjedočimo novoj utrci o naoružanju. Intenzitet te utrke je velik. A, nešto slično, vidjeli smo početkom 60. godina. Još uvijek se suočavamo sa izazovima i prijetnjama vrlo klasične naravi. Što danas štiti zapadne zemlje? Štiti ih a, sporazum NATO-a i a, posebice članak peti tog sporazuma. Dame i gospodo, u mnogim prilikama sam govorio, a sada bih to želio ponoviti pred našim uglednim uzvenicima iz NATO-a, želim reći da članak peti, da nas on ne štiti posto. Članak peti stoji da će NATO djelovati samo kada, kada se to smatra nužnim ili kada, to, ili kada zaključi da je to nužno kako bi se osigurala sigurnost ili održala sigurnost. Ali um, Zda ne mislite da je vrijeme primijeniti taj članak peti? Što činiti kada smo suočeni sa nuklearnom prijetnjom? Dakle, znamo da geografija e, također definira ono što jest ili nije što jest ili što nije napad. Ne postoji definicija što je zapravo napad na članicu ili na članicu NATO-a. Još uvijek nemamo alate e, koji nam i ne postoje instrumenti da bi se definirao hibridni rat koji Rusija svugdje koristi. Sva ta mješavina propagande, napada, korupcije, malih zelenih ljudi, satelita, e, slanja trupa u zapadni Egipat ili u Pakistan ili u Siriju. Kao što to znate, u Siriji su ostavili prazan prostor i to su iskoristili. Zapravo sama činjenica da nedjelovanje nato je iskoristilo, dakle neki su iskoristili nedjelovanje nato u Siriji. Dakle, mi smo na prekretnici. I ne možemo se priuštiti pregovore koji vode nikamo. Jer kao što znate, Rusija ne poštuje međunarodne zakone i međunarodne međunarodne dogovore. Za njih je interna politika i regionalna politika puno važnija. Kako ćete odgovoriti na ovo? Hvala lijepo. Ja bih e, također htjela postaviti jedno pitanje, baš kao i moje kolege, vezano za odvraćanje. Ali također imam i dvije primjedbe, a tek onda bih postavila pitanje. Zanimaju me političke posljedice dijaloga, eventualne političke posljedice dijaloga. E, jedan od e, članaka Bečkog dokumenta Zapravo, jedan od učenaka Bečkog dokumenta jeste ostvarivanje boljih uvjeta za disidente. Naime, u odnosu na ovo vrijeme, disidenti su danas zaštićeni ili politički protivnici u odnosu na, razdoblje kada je postojao sovjetski blok i mi smo to iz prve ruke mogli, mogli doživjeti. Danas je situacija dosta teška kada uzmete u obzir e, situaciju u kojoj se nalaze politički zatvorenici u Ukrajini, a zatim situaciju u kojoj se nalaze krimski tatari i situaciju u kojoj se nalaze disidenti u Rusiji i u Ruskoj federaciji. Postoji čitav niz rezolucije Europskog parlamenta, e, da ne govorimo o rezoluciji koja se odnosi na ubojstvo Borisa Nemcova i tako dalje. pojavljuje se danas jedan novi trend. Kako vi, kako vi, kako vi gledate na tu situaciju? A druga stvar vezana je uz nadzor vojnih vježbi. U Rusiji se, su se one jako intenzivirale. Kako se nosite s time? Što mislite o tome? Je li uopće moguće nadzirati, učinkovito nadzirati vojne vježbe? Evo, gospodo, e, imate, e, imate riječ i možete e, odgovarati onim redoslijedom kojim su pitanja postavljena. <laughs> Hvala. Hvala predsjednice i velim zahvaliti na relevantnim pitanjima koja su nam postavljena. E, potrudit ću se da ne odgovorim na sva vaša pitanja. Neka pitanja su bila izravno vezana uz NATO savez. Dakle, kao prvo imali smo izjavu gospodina Van Ordena o solidarnosti u zapadnom svijetu, odnosno slabljenju iste. E, mi imamo 57 država u sklopu OSS-a dakle 57 zemalja sudionica, premda postoje koordinacija na razini Europske unije i tako da je Europska unija uvijek zastupljena jedinstvenim stajalištem i to je obično vrlo mm, jasno izraženo stajalište i nema nedostatka e, solidarnosti kada je riječ o kontroli naoružanja i sigurnosnom okruženju. U posljednjih nekoliko godina je također utjecala i e, situacija u Ukrajini na rasprave koje se tamo vode. Tako da ne bih rekao da je tu problem izostanak solidarnosti, neovisno o tome kako se vode razgovori u Briselu. E, dakle, u Beču e, isto tako primjećujemo da se nazire jasan stav Europske unije koji se artikulira iz jedna u tjedan. Dakle, to su pojedine države članice za stolom. Međutim, mislim da nema velikih razlika i razmimoilaženja kada je riječ o sigurnosnom okruženju u Europi. Dakle, to to mogu reći u svoje osobno ime, dakle to je dojam koji mi e, stječemo iz Beča možda drugačiji nego što se može vidjeti iz Brisela. Gospodine Štetina, vi ste postavili pitanje vezano uz posebnu misiju za monitoring u Ukrajini. E, ja nemam mandat e, da vam nešto kažem o tome, ja sam ovdje došao nešto reći o nadzoru konvencionalnog oružja u Europi, ali mogu samo reći da ta posebna misija za monitoring e, tamo e, dakle djeluje temeljem mandata e, koji su je povjerile 50 ovih 57 država. A taj mandat se svodi na promatrački status i premda oni uistinu sjajno rade svoj posao, svaki dan se izlažu opasnosti, mi četamo izvješća te misije e, svaki dan i e, uistinu su svaki dan sve bliže e, opasnosti. Možemo biti sretni da im se još nije dogodilo. Njih tamo ima 1400 trenutno, što nije mnogo, s obzirom da bi primjerice jedna prosječna mirovna misija UN-a imala na tisuće E, službenika. U ovom trenutku e, OSS e, da maksimum i razgovara se o tome na koji način se to može unaprijediti. Međutim, i sami igrači na terenu zapravo definiraju manevarski prostor za OSS i za misije OSS-a. Vi ste postavili pitanje granica konvencionalnog i nadzora konvencionalnog i nekonvencionalnog oružja. Mislim da je vrlo jasno što to znači e, kontrola konvencionalnog e, naoružanja, budući da je to definirano samim ugovorima. Kad bi države bile spremne ići korak dalje u e, odnosu na sadašnji sustav, a s obzirom na napredak tehnologije u svemirskih tehnologija i e, bespilotnih letjelica, to bi se e, također moglo ubaciti u ovu računicu. Međutim, e, ne postoji konsenzus svih 27 država da se krene u tu fazu, budući da se svaki korak temelji na reciprocitetu. Dakle, ne radi se o tome dakle, što ćete, samo što ćete dobiti, nego i što ste spremni dati. Tako da postoje razlike u e, tehnološkoj spremnosti, e, tako da možda neke države nisu toliko spremne otvoriti i dati svoje resurse drugima. Dakle, tu se postavlja pitanje koliko se daleko želi ići, a u tom smislu se nije značajno otvorila omotnica. Također ću e, kolegi prepustiti vaš, da odgovori na vaše posljednje pitanje vezano uz e, nuklearne projektile srednjeg dometa u Poljskoj. Zatim bilo je nekoliko pitanja o kemijskom oružju. E, vi ste se u svom pitanju posebno osvrnuli na Bliski istok. Dakle, rekao sam, imamo 57 zemalja sudionica. E, zemlje na sredozemlju i Bliskom istoku nisu u sastavu tih 57 država, no mi e, imamo jedan program temeljem rezolucije ona 1540 i E, kasnijih rezolucija koje se na nju ne nadovezuju i tako da u e, središnjoj Aziji i na Balkanu pomažemo njima u e, na, da rade na akcijskim planovima i dakle na provedbi akcijskih planova to uključuje i kemijsko oružje, dakle riječ je o biološkom i kemijskom oružju Dakle, tu se e, potpomažu programi i projekti pojedinih država. Europska unija također pomaže takve programe u Ukrajini, a to sve e, temeljem e, konvencije o kemijskom naoružanju. Dakle, mi pod tim krovom pokušavamo također odraditi neke praktične aktivnosti. Ova dakle turbulentna vremena koja su pred nama, pa ja bih rekao da su već tu, zato imamo Steinmarovu inicijativu. Što se tiče e, kontrole u posljednjih godina su stvari izgledale dosta loše, a sadašnja kriza je zapravo dodatno pojačala nesuglasice među pojedinim zemljama, ali se ne bih složio sa tezom da je situacija sada teža nego što je bilo prije šest mjeseci. Posebno e, kada je riječ o kontroli naoružanja. U petak prošlog tjedna su sve države došle, e, su u strukturiranom dijalogu, tako da se e, svi su iznijeli svoje karte na stol i pokušava se doći do konsenzusa. Odgovorit ću još na e, vaše pitanje, predsjednice, vezano uz ad hoc e, vježbe. To je vrlo relevantno pitanje. E, s obzirom da postoje odredbe u bečkom dokumentu prema kojima ukoliko ne upozorite vlastite snage da ih namjeravate testirati, da, dakle, ne morate reći drugim državama 42 dana unaprijed. E, dakle, ako je riječ o vježbi od više od 9000 vojnika, dakle to su vježbe koje su ime određen broj tenkova i tako dalje. Mi smo zato i, e, i zapravo donijeli taj dokument. Međutim, sada smo postali nešto osjetljiviji na to s obzirom da je Rusija organizirala te ad hoc vojne vježbe što je zabrinjavajuće, ali ne možete samo preko noći reći da, ova odredba sada više ne vrijedi jer nam više ne odgovara. U tom trenutku je to bilo zamišljeno za e, defanzivne vježbe, e, dakle za mm, a, e, protu projektilna obrana, raketna obrana što smo imali 80. godina. E, međutim, to je svakako nešto što stvara određeno nepovjerenje i to je nešto što moramo riješiti. Međutim, još uvijek ne postoji konsenzus. Postoji prijedlog e, primjerice za većom kvotom. Dakle, u redu e, možete imati ad hoc vježbe, ali nas morate pozvati. To je jedna od opcija, međutim e, svih 27 država sudionica nije se još usuglasilo oko toga. Hvala vam na ovim sjajnim pitanjima. Uistinu mi je drago, e, najme prije 4-5 godina kada sam počeo raditi za NATO, ne bih očekivao tako relevantna pitanja. Čini mi se da sada svi mnogo više pozornosti posvećuju ovim pitanjima. Dakle, da odgovorim na vaše prvo pitanje. solidarnosti je iznimno važna. Svaki put kada dođem u Beč i kada čujem izjave u ime Europske unije, posebno E, kada je riječ o Ukrajini. Dakle, to, te su izjave uvijek e, odlučne i e, jedinstvene. Međutim, mi sada živimo u takvom svijetu da svaki dan provjeram Twitter, da provjerim nije li možda, nisu li Sjedinjene države objavile rat negdje. Ja također e, proučavam što se događa unutar NATO saveza, što se događa u Europskoj uniji. Vidim da postoji odlučnost i volio bih da se to dodatno osnaži. Mislim da je naš konsenzus u NATO savezu naša e, naš najveći adut, a posebno kada je riječ o Ukrajini, mislim da tu postoji snažan konsenzus i uvijek mi je drago čuti njihove izjave. Mislim da će e, preko atlantski konsenzus biti najvažniji. E, nekad postoje pojam koji smo e, nazivali nevidljivost sigurnosti, to je znači, odnosno nedjeljivost sigurnosti, dakle u to vrijeme se to odnosilo na Sjeverni Atlantik Europu, dakle da se bez Kanade i sad ne mogu riješiti dakle osnovni sigurnosni problemi u Europi. Mi u NATO savezu pokušavamo na to podsjetiti možete vidjeti i na samitu u Svibnju e, da će biti izjava o tome. I očekujemo, nadam se da će biti da će e, biti odlučna formulacija. Dakle, e, što se tiče zadaća posebne misije za monitoring u Ukrajini, dakle oni se uistinu izlažu velikoj opasnosti bilo bi mi draže kada bi tamo postojali stalni timovi na terenu. Isto bih rekao da elektroničko elektronički jamming opreme OSS-a je nešto što nas također e, brine. Mi uvijek pokušamo pomoći i e, posebnoj emisiji za monitoring i građanima Ukrajine da budu sigurni. A što se tiče odvraćanja u kontekstu Rusije i Ukrajine, da, zemlje koje nisu članice imaju drugačiji prostor i one zemlje koje se žele pridružiti i ući u puno članstvo imaju velikih problema. Bilo je dakle hibridnih e, hibridnog ratovanja, bilo je isto tako uplitanja u interna politička pitanja, vidjeli smo to u Makedoniji. E, volio bih da mogu više e, toga učiniti za Ukrajinu u tom smislu, međutim e, mi postajemo svjesni tih granicama, granica u različitim sukobima u Europi posljednjih 25 godina. Zatim vi ste spomenuli konvencionalno i nuklearno oružje, zapravo granicu između jednog i drugog. Ja sam često proučavao granicu između konvencionalnog i nuklearnog oružja. Međutim, sada ulazimo u jednu, jedno razdoblje kada su nuklearne prijetnje sastavni dio konvencionalnog ratovanja. to je vezano direktno uz INF. Mi smo se odlučili riješiti e, nuklearnog oružja srednjeg dometa zato što Rusija može prijetiti sukobom u Europi. I mogu reći SAD-u nemojte se miješati jer možemo doći, možemo dosegnuti do vašeg teritorija. E, vrlo je teško bilo detektirati e, takav projektil srednjeg dometa i, ili u trenutku kada je otkriven već je bio, mogao biti blizu nekog europskog glavnog grada što je vrlo destabilizirajuće. Dakle, ta granica između konvencionalnog i nuklearnog ratovanja je nešto što ćemo morati redefinirati. Mislim da Rusi na to nisu zaboravili, ali mislim da mi na zapadu već duže vrijeme nismo o tome razmišljali. Tako da mislim da e, trebamo poboljšati razumijevanje e, nuklearnog i konvencionalnog e, ratovanja a isto tako, ono što moramo e, prvo riješiti, dakle prvo su morali riješiti nuklearne snage srednjeg dometa, nakon toga taktičke snage, e, taktičko nuklearno oružje. Razmišljao se o tome da se uvede zabrana za svo taktičko nuklearno oružje, što znači da bi sve e, oružje srednjeg dometa bilo pod ugovorom ENF-a, međutim Um, Bush, i Gorbačov su, dakle, imali drugačiji pristup. U svakom slučaju mislim da bismo u svakom danjem dijalogu sa Rusijom morali razmišljati i o prijetnji taktičkog nuklearnog oružja. E, ako do, dođe do nekakvog e, ozbiljnog dijaloga o smanjenju nuklearnog oružja s Rusijom, odnosno ako se oni budu spremni ako budu spremni preuzeti obveze u tom smislu. Sada mislim da je e, najveća utrka naoružanja na Kavkazu, e, dakle Azerbejdžan i Armenija, zatim tu bi se mogli ući i Iran i Turska, to je jedna vrlo kompleksna situacija i zato E, mi ne želimo odustati od ugovora, znamo da se to u potpunosti ne provodi na Kavkazu, ali smatramo da je bolje da postoji sustav pravno obvezujućeg ugovora na koji se možemo pozvati. Dakle, spomenuo sam ANF, e, dakle Rusija je povrijedila odredbe ugovora, to je izravna prijetnja sigurnosti svih Evropljana i e, dakle, hoće li Rusija ispuniti svoje obveze iz ovih e, ugovora o nuklearnom razoružanju, to nije samo tehničko pitanje, a nespremnost da se o tome razgovara sa SAD-om je nešto što je vrlo loše za europsku sigurnost. Zatim kemijsko oružje. E, Rusija kao jamac sirijske sigurnosti nije dobro odradila svoj posao. E, dakle, tu je trebao biti i trebalo biti trebale su biti i skladišta oružja E, mi znamo da sirijska vojska koristi kemijsko oružje u napadu na civile. E, čak i Rusi bi trebali biti zgranuti time da Sirija nije ispunila svoje međunarodne obveze, dakle da e, otkriju skladišta i da oružja i da ga unište na odgovarajući način. Što se tiče onoga što je rekao Robin, dakle dijalog je najpotrebniji kada je, se situacija najviše pogorša. Nakon napada SAD-u Rusija je suspendirala komunikacijski kanal koji je trebao služiti za sprječavanje neželjenih e, zračnih napada e, u Siriji. Jedno od e, mjesta za dijalog je OSS gdje su Rusija i SAD i mislim da što više dijaloga bude u Njurku, Ženevi, Beču, tim bolje, što se mene tiče. Možemo na temelju iskustva e, reći da, na temelju iskustva iz povijesti reći da kada je situacija najgora treba najviše dijaloga. NATO savez e, daje jedan okvir, daje ideje, daje obuku, ali ne stalne vojne snage. Ako europska ne želi raditi na stalnim vojnim snagama u redu, ali mislim da ne treba duplicirati ono što već postoji, dakle sam ustroj, komunikacije, obuka, sjedište i tako dalje, nema smisla u to ponovno ulagati. I postoji neki scenariji prema kojima bi se Europska unija mogla složiti, a NATO se ne bi mogao složiti oko neke mirovne misije, primjerice Litva i Austrija bi se mogle složiti da se krene u napad nekamo, ali ne nekamo drugdje. Dakle, mislim da bi bilo dobro da Europa ima snažniju obranu, dobre sigurnosne politike, ali mislim da bi bilo dobro isto tako da koriste postojeći ustroj umjesto da e, se stvara dodatna e, arhitektura koja je nepotrebna. Dakle, u slučaju da neka zemlja želi pozvati na članak peti, oni bi trebali imati to pravo. Mi možda možemo i mi možemo reći da to onda ne mogu. Postoji članak treći koji kaže da se e, morate moći sami obraniti. Članak četvrti kaže da što god vas e, muči možete se obratiti NATO savezu. Međutim, E, članak 5. kada zemlja definirati je li napadnuta, tu se ulazi u raspravu o članku 51. povelje UN-a. Dakle, to možda nije nužno konvencionalni napad, to može biti svašta, uključujući i hibridne napade. I mi koristimo termin hibridno ratovanje, ne želimo prepoznati ono što se stvarno događa, a to je zapravo klasični hladni rat, sustav propagande, e, sustav uđavanja e, autoriteta vlada, tako da mi sada preferiramo termin hibridno ratovanje. Ja želim da svatki saveznik se može slobodno obratiti na to savezu ukoliko smatra da je napadnut, premda možda to ne mora podrazumijevati nužno da je riječ o napadu tenkovima. Dakle, to je onako kako ja gledam na to, e, moramo prepoznati da je hibridno ratovanje zapravo samo e, klasični oblik sukoba. Da, što se tiče kibernetičkih e, sukoba, dakle, to se također pokušava predstaviti kao nova tema. Mi smo to ranije zvali sabotažom, a ako se to može dovesti u vezu s nekom državom, onda je to državna, sabotaža koja je sponzorirana od neke države. E, isto je bilo i sa teroristima. E, mi smo e, društvo koja su se odlučila, koja se, su se odlučila za to da se ne osiguraju, koje imaju određene ranjivosti, međutim to je zapravo samo obična staromodna sabotaža. Ako dovodi u pitanje vaše društvo, onda je to isto kao i bilo koji drugi oblik ratovanja. Ako netko pokušava izvršiti sabotažu, na primjer može E, pokušati poremetiti telefonski sustav tako da se ne mogu izvršiti telefonski pozivi ili nešto drugo. Dakle, mi moramo biti svjesni da je sukob sukob u konačnici. Da, Helsiški završni akt. E, je u svojim memoarima rekao da je E, njegova najveća greška bila da je uključio ljudsku dimenziju u taj akt, da se pomogne disidentima, da se pomogne u, um, filtrir, u davanju informacija u Sovjetskom savezu, jer je to do, i bilo nešto što je također doprinjelo raspadu Sovjetskog saveza. Međutim, Putin vidi slobodne medije um, kao izravnu prijetnju svojoj viziji za Rusiju. I mislim da je to vrlo tužno budući da i mislim da je tu zapravo uloga OSS-a u praćenju izbora i osiguravanju medijskih sloboda nešto što je vrlo ključno jer je to zapravo mm, jedno područje kojem e, se prijeti u mnogim državama. Mislim da slide that I had that I didn't show in reserve? Um, if not, I can leave. Imate još jedan moj slajd. Ako ne, nema veze, da dakle, to se vide vježbe od 2009. do 2016. koje smo pratili preko mreže OSS-a i preko medija. E, rekao bih samo da je sastavni dio mog posla da budno pratim vježbe koje se organiziraju i e, sam moj sesu da postoje ti dokumenti jer tako dobivamo određene informacije. Osim toga, Rusi koriste e, vojne vježbe kako bi nam signalizirali da su nečime nezadovoljni, tako da o tome saznamo iz medija. A razlog što imamo pravila o tome da se vježba mora najaviti, jer e, dakle, jedna vojna vježba velikih razmjera izgleda kao priprema za rat, e, invazija Čehoslovačke, invazija na E, Mađarsku i prijetnje Poljskoj 1981. godine. E, dakle, njima su pretvodile velike vježbe na teritoriju Sovjetskog saveza i to je izgledalo kao izravna priprema za rat. Dakle, korištenje ovog izuzetka za ad hoc vježbe da se ne drugu stranu ne upozori na ono što se događa nije u redu. Dakle, e, ne kažem da je sustav kontrole naoružanja savršen. Dakle, ako je netko zabrinut i traže se informacije od druge strane, a druga strana vam kaže ne, ne, ne, ne, sve u redu, e, neću vam ništa reći budući da se pozivam na iznimku, to je jedan politički signal i to nikako nije dobro. Zato kad nam e, Rusija kaže što se događa, mi kažemo evo možete uputiti promatrače odgovorit ćemo na sva vaša pitanja. Kada druga strana to nije spremna učiniti, znači da se događa nešto vrlo opasno. E, kontrola naoružanja, e, dakle čak i kada se e, kada se druga strana odluči na to da ne ispunjava svoje obveze, to je određena politička poruka. Hvala, nažalost nemamo više mnogo vremena pa ću pokušati zaključiti ovu točku dnevnog reda. Nećemo imati drugi krug, nažalost. Ispričavam se zbog toga. Želim e, zahvaliti svima na ovom e, na ovim konciznim izlaganjima i rasprava je bila vrlo živahna. Htjela bih se također osvrnuti na jednu od vaših primjedbi vezano uz e, komponentu demokratizacije. Da, to je uistinu sastavni dio izgradnje povjerenja. Čak i ako Putin smatra da je to bila loša zamisao u smislu e, snage buduće Ruske federacije, mi e, i dalje to moramo smatrati važnim e, preduvjetom u bilo kakvom dijalogu s Rusijom. Hvala lijepa i molim vas da ostanete u dvorani, odmah prelazimo na sljedeću točku. Kolege, sljedeća točka dnevnog reda je prvo razmatranje nacrta mišljenja o svemirskoj strategiji za Europu. Izvjestitelj, dakle nadležni odbor je ITRE, a izvjestitelj za mišljenje je gospodin Jeffrey Van Orden. Imamo i izvjestitelja sjena, sjeni prema klubovima. Koliko ja znam, GUE nije nikog nominirao, pa sad pozivam klub GUE da svog izvjestitelja u sjeni imenuje. Ali sad da ne dužimo dalje, riječima odmah naš izvjestitelj Jeffrey Van Orden. Izvolite. Hvala. To je vrlo važna tema. Sjećate se komunikacije komisije iz 2016. o strategiji za Europu. I jako mi je drago da je onda odbor ITRE odlučio napraviti mišljenja, izraditi mišljenje o toj važnoj temi. Dakle, što se našeg odbora tiče, mi smo se sad recimo koncentrirali neke aspekte koji možda nisu izravno, ali ipak imaju veze sa obranom. I, ali no prije da vam kažemo nešto koliko su važne svemirske tehnologije. Poseb, a posebna još jedna točka se odnosi na ranjivost. Jer mi smo svjesni da ono što se događa u čitavom nizu država, pogotovo neprijateljskih država, odnosi se na različite sustave koji su u stanju naše vitalne komunikacije kao i naše kompletne e, važne tehnološke matice, da tako velim za nove tehnologije koje su gore smještene u svemiru, mogu ih napasti i oštetiti i čak i uništiti. Zbog toga je to jako bitno, ta ranjivost. Osim toga želim podvući važnost uske suradnje između Europske svemirske agencije i trećih država kao i organizacija različitih. ESA naravno nije samo jedna agencija Europske unije, iako je tu su pretežito zapravo stoje iza nje evropske članice Evropske unije i 20% ukupnog proračuna dolazi iz Evropske unije, ali ostatak dolazi onda iz nacionalnih zemalja članica no, model kako se to sve skupa do sad radilo je vrlo dobar i mislim da nam pruža mogućnost za veću suradnju preko ESA i sa trećim zemljama. A tu u to spadaju recimo SAD, Indija, a možda još neke države. Postoje prijedlozi u Ujedinjenim narodima za se donese jedno kodeks ponašanja, dakle pravila ponašanja i za vanjski svemir i mislim da postoji sad već potreba za jednim učinkovitim takvim kodeksom, takvim pravilima ponašanja u kojima bi svi sudjelovali. Trenutno 70 država ima satelite ili sudjeluje u, sat, satelita, a devet država ima mogućnost lansiranja satelita u orbitu i sličnih stvari. Ali inače to je relativno kratak dokument Gospođo predsjedavajuća, ne bih sad išao dalje u dužinu, ove najvažnije aspekte za nas sam naglasio, pa čekam komentare i raspravu. Hvala gospodine Van Oden. Koliko sam shvatila, gospodin Galer bi trebao e, podnijeti mišljenje ume gospođe, gospođe Zdrojevske e, mišljenje, dakle iznijeti o tom dokumentu. Da, hvala vam jer gospođa Zrojevski nije mogla doći pa onda ću ja umjesto nje uskočiti kako mi je zamolila. Dakle, strategija svemirska za Europu je dokument koji smo dugo, dugo čekali, pogotovo kad se uzme u obzir sve veći angažman Evropske unije u svemirskim aktivnostima. U razdoblju do 2020. će Europa oko 12 milijardi eura investirati u svoje svemirske programe Galileo i Kopernikos. Oko 30 lansiranja je planirano za iduće četiri godine, što znači da Evropska unija postaje jedna od najvažnijih primatelja e, proizvoda i dakle svemirske industrije. Dakle, ovaj dokument je vrlo dobar i vrlo sažet i vrlo konkretan i govori o akcijama predviđenim za iduće godine. izvješće koje mi koje je pripremio gospodin Ordin je dobro, ali zahtjeva nekom pomalo neke izmjene. Dakle, nas zanimaju recimo kako će izgledati vanjska dimenzija tog svega i kako će se odraziti na sigurnost Europe. Jako mi je drago da se u nacrtu teksta nalazi čitav niz ulomaka upravo teksta posvećenih samom sigurnosti i ranjivosti, ali i podupiremo apsolutno ovaj dio gdje se osuđuju sve e, mogućnosti da se ofenzivno, odnosno razarajuće djeluje na naše svemirske satelite i ostalo svemir što nam pomaže našim komunikacijskim i ostalim tehnologijama za život na zemlji, pogotovo Evropskoj uniji. Isto tako jako pozdravljamo što se u tekstu ističe kako je dobro da se na razini UN-a donese jedan kodeks ponašanja za vanjski svemir. Međutim, Evropska unija uspješno obavlja i svoj dio svemirskih aktivnosti. Mislim da treba uključiti još ulomak o tome da se vidi koliki su kapaciteti Galilea i Kopernikosa upravo u promatranju, pružanju svih mogućih podataka za geopozicioniranje, ali i za promatranje i čuvanje vanjskih granica Europske unije i čuvanju sigurnosti i jamčenju sigurnosne politike Europske unije. Hvala, to bi bilo to. Hvala gospodine Galer. Da li je gospodin Frunzulica voljan? govoriti, koji isto tako izvjestitelj u sjeni. Da, hvala. Prvo dozvolite da zahvalim izvjestitelju gospodinu Van Ortenu na ovom nacrtu izvješća. Ima jako puno aspekata o kojima je izvjestitelj ovdje ukratko govorio i s kojima se slažem. Prvenstveno postoji sve više tehnologija, svemirskih tehnologija smještenih u svemiru koji su jako bitni za našu sigurnost i za obavještene e, prikupljanje podataka i tako dalje. I zbog toga mislimo da treba zaštititi e, takvu našu tehnologiju od svih mogućih vanjskih napada, bilo država, bilo nedržavnih elemenata, a što se naravno može odraziti i na globalnu sigurnost. Prema tome, od vitalne važnosti da promoviramo i autonomno djelovanje naših svemirskih servisa ili barem servisa koji se baziraju na satelitima koji su tamo smješteni. A veliki svemirski programi naravno mogu predstavljati i rizike. Stoga moramo potražiti i naći jedan kodeks ponašanja, jedan set pravila koji bi očuvao naše tehnologije i čuvao svemir, činio ga sigurnim. Prema tome, kao što je izvjestitelj već e, kazao, moramo nastaviti poticati napore u Ujedinjenim narodima da se tamo donese na dobrovoljnoj bazi jedan globalno obvezujući kodeks ponašanja, pravila ponašanja svih naših država i svih ostalih u svemiru. Također trebamo e, i dalje njegovati suradnje sa SAD-om, NATO-om i ostalim zemljama koje su tu zainteresirane za očuvanje zajedničke sigurnosti. Nadalje postoje zajednički politički interesi i ekonomski interesi da nastavimo zajedničke investicije u razvoj svemirskih tehnologija, jer to neće na kraju biti na korist samo našim članicama i građanima, nego i našim partnerima, jer razvoj punog spektra svih naših kapaciteta u svemiru učinit će nas tim jačem i tim boljim partnerom i za NATO i ostale naše saveznike. Nadalje, da bi Evropska unija ostala pouzdana i sigurna, mi trebamo i dalje nastaviti investiciju u naš razvoj svemirskih e, tehnologija, jer to naravno će potaknuti ekonomski rast, otvoriti nova radna mjesta i pojačati sinergiju između svemirske politike i ostalih politika Evropske unije. EU kao i ESA moraju zajedno sa članicama raditi svi zajedno kao i sa svojim globalnim saveznicima na ovom području. Hvala vam puno i radujemo se nastavku suradnje. Hvala puno. Sada gospođa Nikolaj. Hvala, ja sam samo htjela reći da podržavam sve ovo što je Geoffrey ukratko rekao o ovoj važnom temi i ovdje je riječ samo o izvješću i čuli smo samo neke kratke akcente iz izvješća, ali ne cijelo, nažalost. Ali podržavam ovo što je kazano u vezi Evropske strategije svemirske, pogotovo što je kazano o važnosti svemirske tehnologije ili tehnologije bazirane u svemiru za borbu protiv terorizma. Posebno kad je u pitanju motrenje, nadzor vojnog raspoređivanja vojnih snaga kretanja na terenu i različitih operacija što upravo dobivamo preko ovih naših tehnologija smještenih dijelom u svemiru. Zatim korištenje, dualno korištenje, mogućnost dualnog korištenja tih sustava, to je vrlo bitno. Ali tu postoji naravno, ne smijemo zaboraviti, ogroman rizik da ne padnemo kao žrtve hakera što bi onda moglo dovesti do neizmjernih šteta. Potom treba još naglasiti i ekonomsku važnost čitave svemirske strategije i nastavka investiranja u svemirsko istraživanje, jer to je vrlo bitno za ekonomiju. I na kraju, ali ništa manje važno, vjerujem da Evropska unija i zemlje članice trebaju nastaviti sa jednom E, otvorenom i suradnjom i razmjenom podataka kao iskustava kako bi izbjegli dupliciranje napora i rada i ako hoćete troškova svih resursa u različitim dijelovima daljnjeg razvoja tih tehnologija i njihovog održavanja. Ali inače podržavamo generalno pristup gospodina, našeg izvjestitelja gospodina Ordera. Hvala. Sada gospodin Tarant. Hvala. Prvo dozvolite da zahvalim gospodinu Van Ordenu na njegovom nacrtu teksta izvješća o komisijnim politikama. I ako mogu, dozvolite da počnem jednom starom anegdotom iz moje mladosti, da tako kažemo, dva stara estonca nalaze se na tržnici negdje 1960. i 1962. godine. Jedan kaže, jesi čuo da su Rusije otišli u svemir, a ovaj drugi kaže, svi? Pa vidite, to je jedna svemirska strategija koju je Estonija uvijek zastupala. Ali da se sad malo više približimo evropskim vrijednostima. Mi kao zeleni, općenito govoreći, podupiremo europske napore na području svemirske politike i razvoja svemirskih tehnologija. Međutim, kao član odbora za nadzor proračuna, mislim da sam čak obvezan podsjetiti da su u pitanju milijarde eura i da bi trebali biti jako pažljivi. E, pa razmotriti i kontrolirati da li sve investirano donosi i povrat. Dakle, ako želimo do 2020. još tih 12 milijardi eura investirati, moramo zbilja biti jako pažljivi u šta ćemo taj novac uložiti. Jedan moguća, mogući politički deal na zeleni način bi bio na, da bi se možda nažalost svih e, francuskih e, nuklearnih fizičara trebalo odustati od projekta sa nuklearnim istraživanjima i sve to investirati u svemirske tehnologije. Ali mislim da bi to bilo naravno potpuno u, se poklapalo sa ciljevima naše zajedničke sigurnosne politike i utoliko mi kao zeleni to podržavamo. Međutim, Postoje malo neke, da kažemo, zbunjenosti u ovoj izjavi, tvrdnji, da bi jačanje svemirskih tehnologija moglo pojačati nadzor granica i zapravo djelovati na tokove, migracijske tokove, pa će ih smanjiti ali mislim ne baš sad valjda zato što bi migracijske tokove u svemir dalje uputili, nego vjerojatno iz drugih razloga, tako da je to malo zbunjujuće sa aspekta zelenih gledano. Međutim, gospodin Van Orden kao izvjestitelj za ovo mišljenje je spomenuo i ovu e, inicijativu koju Evropska unija između ostalog zastupa i sponzorira da se na razinu Ujedinjenih naroda donese kodeks pravila ponašanja u svemiru. I mislimo da je to jako dobro, ali ovdje se ponovno vidi koliko je bitan Europski parlament jer mi možemo i svakodnevno djelovati, još popraviti komisijine inicijative, prijedloge komunikacije i djelovati na to još dalje. Ali zatim što sam još htio dodati. Ovo je jako dobro mišljenje koje je gospodin Vard Orden kratko prezentirao, možda bi se moglo malo više teksta i mjesta e, posvetiti opasnosti od kibernetičkih napada na našu svemirsku tehnologiju i drugo. Pitanje, ova staromodna stvar nadzora izvoza. Jer i tu moramo isto tako paziti šta kome isporučujemo i to me dovodi ponovno na onu moju anegdoticu iz 962. i dva estonca na tržnici. Hvala. A sada gospodin Nat. Hvala. Da, mi se, ja se zapravo slažem tu cijelosti s onim što je gospodin Van Orden rekao ali evo ova točka 3 kad se govori o rizicima i opasnostima, mislim da su tu sigurno zemlje Rusija i Iran se na njih misli i one su bi bile te. I zatim od pitanje Amerikanaca, SAD-a, dakle i njihovih programa koje ome, Oni zapravo imaju iste programe. E, to, dakle, ali ne samo SAD i Rusija, nego i Kina ima isto tako svoj svemirski program. Prema tome, vrlo je teško što dalje raditi jer oni moraju biti i moramo kako tu paziti na rizike koji tu mogu eventualno eh, prijetiti. Jer gledajte, to su naši prijatelji i mi nismo u neprijateljskim odnosima, prema tome tu treba jako paziti kako se tu formulira. Vidite, cijela ta točka 3 u izvješću njih prikazuje kao potencijalnu opasnost za naše sustave. A to mislim da je u direktnoj kontradikciji sa onim kako mi inače funkcioniramo s tim državama. Ne možemo tako pisati, ne možemo ih sve trpati u isti koš u točki tri Kinu tu ne prije, opće ne spominjete, ali ono što govorite da bi moglo prijetiti od Rusije kao opasnost, to se isto može odnositi na SAD. I to treba nekako malo popraviti, taj dio izvješća. Zatim, mislim da ovo u tom smislu kad govori o prijetnjama ide u krevom smjeru. Mi bi trebali vrlo jasno se odrediti kod ovih strateških prijetnja po našu sigurnost i biti vrlo jasni u tim formulacijama i onda znati što se isto tu tehnološki može dogoditi, koji su novi rizici. I konkretno onda navesti šta nam recimo prijeti s ruske strane. Evo, primjerice kod Ariadne. Nema to puno smisla da jer ovako kako smo mi krenuli s tim to tretirati, to bi zapravo moglo odvesti u novu eru hladnog rata. I mislim da je to prav, krivi put. Mi trebamo biti otvoreni prema Rusiji i ni u kom slučaju se ne vraćati u hladni rat. Jer onda ćemo se vratiti ponovno u onu eru prednuklearnog rata sukoba. To je ono što sam mislim o točkama 3 i 4. Napokon, e, šta god se događalo sa njihovim prijetnjima, mi znamo jako dobro da i naši proturaketni štitovi koji su ovdje bili na raznim mjestima u Europi podignuti nisu bili sasvim, e, sasvim bez, morali su dobiti odgovor. Hvala lijepo, a sada da damo riječ ponovno gospodinu Van Ordenu da odgovori na ove komentare ili pitanja. Hvala kolegama na vašim komentarima. Mislim da su mnogi od njih doista korisni. Evo, poneko od vas je govorio o ovoj ekonomskoj dimenziji kompletnog razvoja svemirskih tehnologija. Mi smo jako svjesni toga, svi i ja posebno. Međutim, ovdje sam, ovdje smo e, zapravo e, djelovali sa aspekta našeg odbora, pododbora SEDA, pa smo se zato prvenstveno na koncentrirali na ove obrambeno-sigurnosne aspekte, ali naravno ekonomija je uvijek prisutna, nje smo svi nada su svjesni. Hvala lijepo kolege, ne potječam da je 24.4. rok za podnošenje, 6 popodne, e, rok za podnošenje amantmana na ovo mišljenje. Svi ste naravno pozvani da podnesete svoje amandmane ako ih imate. I hvala vam lijepo, molimo vas ostanite ovdje sljedeća. Evo moramo pričekati samo nekoliko minuta da bi nam se pridružio sljedeći naš gost, direktor Kenneth Dean, za sljedeću točku dnevnog reda. Onda ćemo odmah nastaviti. Hvala. Colleagues, please be seated. Okay. Drage kolege, to, to... Drage kolege, molim vas, zauzmite svoja mjesta. Veliko mi je zadovoljstvo predstaviti našeg čestog gosta, to je direktor Kenneth Dean, on je direktor civilnog kapaciteta za planiranje i vođenje operacija ESVD-a, tema današnjeg sastanka s njim jest platforma za potporu misijama. To je prvi korak eh, prema eh, osnivanju zajedničkog centra za usluge i ispričavam se centra za zajednička usluga upitnik i moram reći da je gospodin Dina i sutra s nama. On će biti sutra na našem sastanku, bavit će se nekim od točkama dnevnog reda i doista smo mu zahvalni na njegovoj raspoloživosti Malo kasnimo zbog tehničkih problema koje smo imali na samom početku sastanka, pa zato neću duljiti i odmah ću dati riječ e, gospodinu Dinu. Izvolite. Gospođo predsjedateljice, hvala lijepo, hvala kolege. Uvijek je zadovoljstvo doći i razgovarati sa zastupnicima Europskog parlamenta, a kao državni službenik e, ja volim dobiti smjernice od vas e, i e, uključiti ih u naš rad vezano za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku. Danas ću govoriti o platformi za potporu misijama. I htio bih opisati Kakav je to put prema stvaranju ove platforme? To jest, e, što želimo postići? postići? Trebali, želimo postići e, platformu za zajedničke usluge. Opisat ću vam kako bi trebao izgledati taj centar za zajedničke usluge i što bi nam trebao dati. Trebao bi nam dati održivo minimalno znanje koje bi koristilo, koje bi se koristilo za svaku civilnu misiju na svim kontinentima. Pružilo bi nam, bio bi to fleksibilni pružitelj usluga koji bi nam omogućio da maksimalno koristimo resurse. Taj centar bi ubržao, ubrzao procese zapošljavanja djelatnika i nabavljanja opreme. Taj centar bi također poboljšao slanje eksperata i osiguravanje ekspertize e, za različite misije. Također bi omogućio dobro financijsko upravljanje. Taj centar bi također omogućavao sklapanje ugovora na dosljedniji način, centralizirao bi logistiku i razvio interne procedure vezane za potporu misijama. Dakle, koncept, ovakav koncept svakako treba pozdraviti. I e, izvješća konzultanata svakako pozdravljaju uspostavljanje ovakvog centra no nismo sigurni da li je to kraj putovanja o kojem sam malo prije govorio. Želio bih se vratiti na sam početak putovanja, odnosno na fazu o kojoj trenutačno jesmo, to jest na platformu za potporu misijama. Što nas, što, nas zapravo potiče da uopće imamo platformu za potporu misijama? Gdje smo sada? Vratit ćemo se u 2016. godinu 13. studenog. Dobili smo tada zaključke vijeća vezano za globalnu strategiju, za globalnu obrambenu strategiju. E SVD želi osnažiti kapacitete vezane za misije u okviru platforme. I to sve kao, kao jedan korak prema osnivanju Centra za zajedničke usluge. Države članice puno očekuju od toga. I ja osobno očekujem puno, zajedno s mojim, sa svojim kolegama. Što je zapravo MSP, odnosno platforma za potporu misijama? To je vrlo skroman prvi korak na putu prema konačnom cilju, a to je osnivanje Centra za zajedničke usluge. On je skroman u smislu njegovog, njegove ambicije i veličine. Imamo trenutačno dvije jedinice. Jedna je moja uprava, u kojoj je sedam zaposlenika. Imamo u FPI-u još osam kolega. Dakle, broj zaposlenika je vrlo skroman u odnosu na ono što želimo postići kada budemo imali centar za zajedničke usluge. On bi trebao imati 27 zaposlenika. Jako je važno da osiguramo broj zaposlenika koji smo predvidjeli kako bismo mogli osigurati um, uh, koordinaciju i ispuniti očekivanja. 18. travnja 2016. godine donesena je odluka o ovom, ovom koraku. Sedam uh, uh, kolega je zaposleno na poslovima logistike tada vrlo kratko ću vam opisati što oni sada rade. Četvero kolega koji se bave informacijskim tehnologijama trenutačno rade centralizirani IT, server koji će, koji će koristiti svim našim, koji će se koristiti za sve naše misije. Također, razvijaju sustav za bolju komunikaciju i upravljanje opremom. Oni razvijaju različite aplikacije, softverske aplikacije. Trenutačno imamo devet misija koje radi devet različitih stvari. I nije i trenutačno to ne funkcionira jako dobro. Trebamo inteligentnije funkcionirati u tom softverskom smislu. Ne treba samo replicirati i stvarati kopija. No, ako imam stručnjaka na jednoj misiji i ta osoba bude li prebačena na neku drugu misiju, trebala bi znati se nositi sa novom situacijom i poznavati procedure i kodove. Dakle, ta ekspertiza je jako važna ljude treba obučavati, treba ih pripremati i svakako moraju biti u mogućnosti bolje obavljati posao. Operativna učinkovitost svake misije vrijedi samo ako potpora misiji dobro funkcionira. To je ono što čini misiju uspješnom. Zato bih želio da kolege budu dobro pripremljene. Znam da nove misije, a, mnoge misije dobivaju puno kritika, međutim još uvijek nismo došli do one faze gdje, do, do koje želimo doći. Dakle, imamo dvije kolege u logistici. Oni se bave dvama projektima. Oni također razgovaraju sa komisijom o novim zadacima, o novim misijama. Bavimo se također i opremom, vozilima i tako dalje. Oni su tu e, da bi osigurali opremu za sve misije. Dakle, dvojeca kolege rade na tome. I kao što znate, tri države članice je predložilo svoje kandidate. Švedska je u tome bila uspješna. I radimo na tome da imamo financijsku strukturu pripremljeno za ovaj dio posla. Eto, to je posao koji je još uvijek u tijeku. Onda imamo još jedan e, tim e, platforme koji se bavi ljudskim resursima i sustavom ljudskih resursa. Ako vjerujemo da su ljudi najvažnije što imamo, onda su nam potrebni tehnološki procesi i sustavi i moramo osigurati da prava osoba sa pravim kvalifikacijama i pravim vještinama obavlja posao koji e, najviše odgovara kako bi sve bilo što učinkovitije. I ovo je također jako važno. i želimo dati smjernice našim prijestolnicama koji, trebaju identificirati u ranoj fazi prave ljude. I to je obveza mog odjela. Mi želimo osigurati e, e, da države članice znaju što želimo osigurati da države članice znaju što treba očekivati, opis radnog mjesta i tako dalje. Minimizirali smo broj opisa radnih mjesta sa tisuću i nešto na 90 i nešto. Suočeni smo sa različitim izazovima, ali kada je riječ o potpori misija, a časnici za nabavu su časnici za nabavu i oni su jako važni. Oni su naravno među našim kolegama koji se bave logistikom. i nadam se da će ova platforma pomoći inteligentnijom razmišljanju i razvoju e, prema e, osnivanju centra. Kratko, sedam kolega, četiri iz IT-a, e, četiri iz IT-a, jedan iz ljudskih resursa i dvojica, i dvojica za logistiku. Dakle, ovo je vrlo skroman prvi korak naše platforme u osnivanju centra. Radimo dakle, na razvijanju vještina, radimo na opisima poslova, ali i radimo na osvješćivanju resursa koji su nam potrebni. I nadam se da ćemo taj koncept Centra za zajedničke usluge u konačnici razviti. Evo na ovome ću se zaustaviti i bit ću, bit sretan ako budem bio u mogućnosti odgovoriti vam na pitanja. Hvala lijepo, Din. Sada možete postaviti pitanja. Prvo pitanje, gospodine Galo. Hvala lijepo. Zahvaljujemo na vašem, izlaganju. Hvala vam na svim pojašnjenjima. Ja sam razgovarao sa različitim stručnjacima na terenu o poteškoćama vezanim za nabavu i o tome koliko je to zapravo jako složeno. Iako je savršeno i smisleno ovo što vi predlažete e, vezano za vaše krajnje odredište. Samo naprijed. Molim vas recite mi, tko vas... Tko vam postavlja prepreke na tom putu? I ja ću rado razgovarati s njima kako bi se taj problem riješio. Ja sam uvjeren da je ovo dobra ideja. Uvjeren sam da će nam ona uštedjeti novac i nadam se da će države članice to podubriti i nije mi jasno zbog čega se to još uvijek nije dogodilo. Hvala lijepo, gospodin Van Orden. Hvala lijepo, predsjedateljica. Uvijek je veliko zadovoljstvo razgovarati sa gospodinom Dinom. Dobrodošli, mislim da smo se posljednji puta sastali u Romali tijekom vaše posljednje misije i dok ste bili na prethodnoj funkciji. Nekoliko pojašnjenja. Vi govorite o ekspertizi. Predlažete li neku vrstu stalnog kadra za budućnost? Jeste li to imali na umu? Znam da je to ambiciozna ideja, ali je li to smjer u kojem želite ići? E, također me zanima učinkovitost, učinkovitost misija. Mi doista puno ulažemo u misije. I vrlo često kada pošaljemo ljude u misije, na njih se na neki način zaboravlja. E, gledamo PowerPoint prezentacije, ali zapravo problemi na terenu se ne rješavaju. Pa me zanima e, koji mehanizam namjeravate uspostaviti E, kako bismo kako bi misije postale učinkovitije zahvaljujući lekcijama iz prošlosti koje smo naučili. E, gospodine Din, zamolila, zamolila bih vas e, sada da odgovorite na ova pitanja. Ako možete istim redoslijedom kako su postavljena. Hvala lijepo. Najprije pitanje gospodina Galoza. Nije nikakva tajna da Europska komisija ima različito gledište na Centar za zajedničke usluge. Tu se vode različite rasprave i između država članica i komisija. Ali ja ne želim kritizirati i ne želim govoriti u ime Europske komisije. Oni jednostavno smatraju da se ljudi ne bi trebali, da nije u njihovoj nadležnosti da šalju ljude na teren u okviru zajedničke e, vanjske sigurnosne politike. Na tome ću se zaustaviti. Ali dobrobiti ovakvog centra uopće nisu upitne. Svaka organizacija koja se bavi ovakvim akcijama najčešće ima neku, neku organizaciju, odnosno nekakvu instituciju koja je zajednička. To je sa financijske strane dobro, sa operativne strane je dobro. Naravno, kritike postoje i mi razgovaramo sa čelnicima vlada i država i govore nam kako civilne misije imaju manjak fleksibilnosti i to je potrebno, potrebno je to promijeniti. Mogu također sad odgovoriti i na pitanje gospodina Van Ordena i hvala vam što se sjećate našeg susjeta u Ramali gdje sam imao, gdje sam bio zapravo još uvijek na svojoj prethodnoj dužnosti. Ja sam uvjeren da bi svaki zapovjednik misije želio ovo. Platforma za potporu misijama pruža potporu u financijskom smislu, u smislu nabavke, nabave u smislu e, lijekova i tako dalje. To je zapravo pola odgovora. Druga polovica odgovora jest to da nam je potreban dobar operativni dio. I ako s jedne strane imate dobar operativni dio, s druge strane dobru organizaciju, tu leži uspjeh. Dakle, idealno Vraćam se na kritike e, civilnih misija koje nisu dovoljno brzo organizirane i slane. Mi sada pokušavamo kako možemo poboljšati svoje, svoj odgovor. Mi smo svjesni da ljudi moraju brže otići na teren, da ih brže moramo slati. Vrlo često imamo političke ambicije, ali te političke ambicije ne pronalaze svoj odgovor u brzom slanju ljudi na teren. Ono što ljudi žele vidjeti jest brzu operativnu reakciju. Dakle, to je čitav mehanizam poslati ljude na teren. Misije će biti moguće a, provoditi brzo tek kada su ljudi spremni. Mi imamo sve koncepte i sve, što i, i sve planove koji su potrebni. Ono što je važno. Obično se... Obično se dobre ljude ne koristi za izjavljanje na telefonu. Dakle, da vam odgovorim na pitanje. Jest, e, mi tražimo rješenje koje će uključivati identificiranje pravih ljudi koji će biti poslani u misiju. I moramo poslati e, kolege e, u one misije u kojima se njihove vištine najbolje mogu iskoristiti. Ako ljudi nisu spremni i ako nisu spremni, ako nisu pripremljeni za slanje, onda ne možemo to niti učiniti. Dakle, potrebna nam je stalna kapacitet, zovite to kako god želite. To ne mora biti 20 ili 30 ili 40 ljudi. Dovoljno nam je za početak 15 ili 16 ljudi na terenu. To su ključni operativni ljudi. Znači, Dakle, to će biti ključni operativni ljudi, zajedno sa logistikom, zajedno sa nabavom, zajedno sa sigurnošću, a ljudi moraju biti spremni za slanje. I kada dođu na teren, onda djeluju. Ne trebamo ih obučavati o financijskim propisima, jer ih već znaju. Ne moramo ih obučavati o pisanju operativnog plana, jer oni to već znaju. Dakle, moramo biti inteligentni. Nije nam potrebno stotine i stotine ljudi. Dovoljno je manje ljudi Možemo imati, na primjer, specijalizirane ekipe, timove. Možemo primijeniti osnaživanje kapaciteta kolega koji su već na terenu. Dakle, možemo treba slati e, ljude na teren vrlo brzo. Idealno, ja bih volio da imamo stalni operativni kapacitet i stalni a, kapacitet za potporu misijama. To bi bilo idealno. Što se tiče učinkovitosti misije, u pravu ste. Ja očekujem da naše misije doista budu uspješne. Vrlo često govorimo o uspjehu misija. To je jako važno, jer ne samo što su misije skupe, Oni nisu samo tamo da bi, da bi se postavila evropska zastava. te misije moraju, moraju polučiti nekakvim pozitivnim ishodom. Također imamo planove koji su povezani sa operativnim planovima, takozvani MEP-ovi. Svaki mjesec, zahvaljujući tim planovima i nadzoru, možemo vidjeti što funkcionira, a što ne. Ja podupirem misije da se ne skrivaju iza podataka. Ako nešto ne funkcionira, treba reći. Treba potražiti resurse. Možda nećete dobiti potporu iz Brisela. Zapravo nećete dobiti potporu iz Brisela ako ne znamo što se događa i ne možemo se onda suočavati sa izazovima. Ja sam ovdje da bih osigurao da se porezi koji plaćaju evropske građani dobro koriste i zato je ovo jako odgovorna, jako uloga. Zahvaljujem također predsjedateljici što mi je, predsjedateljici što mi je omogućila da danas, da danas razgovaram s vama. To je uostalom jedan od mojih glavnih ciljeva. Hvala vam lijepo, direktore. Drage kolege, želite li možda postaviti još koje pitanje? Ako to nije slučaj, onda bih željela zaključiti ovu točku dnevnog reda. Gospodine Din, puno vam hvala. Puno vam hvala što ste došli danas ovamo. Vidimo se također i sutra. Sljedeća točka dnevnog reda je in kamera, pa bi zamolila, zamolila a, podvornike da osiguraju da samo osobe koje imaju pravo na to ostanu u ovoj prostoriji.